Cijenjene dame i gospodo, danas se sjećamo ljudi koji su prije 20 godina bili žrtve masakra u bosanskom gradu Srebrenica. Oni su ubijeni. 8 tisuća mladića i muškarica